Buenos días a Dobro jutro svima. Počinjemo sa današnjim sastankom i na samom početku ću vam dati obavijesti predsjedništva. Nismo uspjeli završiti sastanak koordinatora zato što nismo imali dovoljno vremena Razgovarali smo o prijedlozima klubova o planu programu rada za 2016. Razgovarali smo o izvještajima koje ćemo predložiti iz našeg odbora. Kao što sam rekla, nismo završili e, o onim izvještajima o kojima smo donijeli odluku. Koordinatori će vas obavijestiti, ali u principu ćemo još nastaviti sa tim sastankom zato što nismo još danas to završili. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog e, sjednica za 2016. Dobili ste te podatke, ne znam želite li nešto postaviti neko pitanje. Ako nemate što komentirati, onda smatramo da je kalendar usvojen. Dobro, izgleda da je. I prelazimo sada na glasanje. Tenemos eh, como primer eh, informe el gender budget, el presupuesto desde la perspectiva de, de género. Prvo je dakle eh, proračun eh, sastava rodne jednakosti. Amandman broj 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se.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 Provjerit ćemo drugi dio amandmana broj 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 21 glas e, za, 6 glasova protiv. Amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? E, nije mi jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Amandman broj četiri. Zatvaram glasanje. Amandman je odbijen.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 Amandman broj 8 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj devet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 10. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. I sada e, glasanje o, o finalnom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 23 glasova za i 5 protiv, znači e, izvješće je usvojeno. siguiente. Idemo na sljedeću točku. Izvještaj Ernesta Urtasuna o europskom semestru za koordinacijske za koordinacije ekonomske politike te o promjeni prioriteta za 2015. Počinjemo sa glasanjem sa amandmanom broj 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. Abrimos la Otvaramo glasanje za amandman 19. Zatvaramo glasanje. Amandman je odbijen. E, ja nemam svoju karticu, tako da moramo dodati i moj glas. Amandman broj 20. Tko je za? 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? moramo provjeriti jer mislim da je sličan slučaj kao sa prošlim amandmanom, ali nisam sigurna. Glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Dakle, 13 za, 15 protiv, 1 suzdržani odbija se. 21. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Se abre la Otvaram glasanje. Se cierra la Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen? Ne. Aha, još jedna kolegica nema karticu. Znači, izjednačeno. Znači, amandman je odbijen. Amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 24. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. To je kompromis broj 3. A sada prelazimo na amandman broj 30 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Morat ćemo provjeriti drugi dio amandmana 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34 i 35 su identični. E, glasamo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Ne, onda ćemo napraviti provjeru. Amandman, amandmani 34 i 35 identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Provjera amandmana 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Ne, opet ćemo napraviti provjeru. Očito je da se danas baš ne slažemo. Dakle, otvaram glasanje o amandmanu broj 40. Zatvaram glasanje. Ili nisam nešto dobro vidjela ili su neki promijenili mišljenje. Dobro. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? pija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Amandman 48. Otvaram glasanje. Se cierra la votación. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvajan se. 52 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvajan se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Se Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56. Tko je za? 50, eh, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 2. Sada glasamo o amandmanu broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržane? Provjerit ćemo. Amandman broj 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj četiri, Tko je za? Ne. Ispričavam se, budući da je amandman tri usvojen, amandman broj četiri se ne razmatra. E, prelazimo na amandman broj osam, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman devet, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Zatvaram glasanje. Odpija se. Amandman broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 13. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prelazimo na provjeru drugog dijela. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjeram. Provjeravamo amandman broj 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U svakom slučaju odbijen je. Dobro. Aj ah, me dicen que, se me ha olvidado pasar a votación la enmienda 15. Rekli su mi da smo zaboravili glasati o amandmanu broj 15. Onda vraćamo se na 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I sada konačno glasanje o izvještaju. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21 glas za i 6 glasova protiv i 1 suzdržani. Odlično. Pasamos a la votación del eh, Gender Mainstreaming Amendments. So... Glasanje o amandmanima o uvođenju načela jednakosti spolova, uloga Europske unije unutar UN-a. Možemo e, glasati e, o skupu amandmana, ako želite. Ne, dobro. Amandman broj jedan, Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj dva, Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj tri, Tko je za? Protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman pet Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedam Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. i ahora tenemos eh, que pasar a votar la, oral sobre... A sada usmeno pitanje o ciljevima prethodnih programa DAFNE u kontekstu novog programa o pravima jednakosti i građanstvu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. i damos por finalizados eh, los votos de hoy. Ovime smo završili sa glasanjem i sada nastavljamo sa sastankom. Vale. ¿Qué hacemos entonces? en el, orden del, del día eh, tenemos que, este punto comienza a las once y por lo tanto mm, ni siquiera la sljedeća točka zapravo počinje u 11 sati i izvjestiteljica nije još stigla tako da ćemo eto imati jednu kratku pauzu od 15 minuta možete otići na kavu ako želite i onda nastavljamo u 11 sati.

Buenos días. Eh, continuamos eh, con la celebración de... Nastavljamo sa sastankom. Započet ćemo sa našim saslušanjem o osnaživanju žena u digitalnom dobu. <laughs>

o jednakosti spolova i osnaživanju žena u digitalnom dobu i izvjestiteljica je gospođa Reinke. Prije nego što počnemo o raspravi o izvještaju i prije nego što nam izvjestiteljica izloži svoje osnovne ideje, najprije ću poželiti dobrodošlicu našim gošćama. One će sa svojim e, doprinosima pomoći nam u našem radu. Moram vas podsjetiti da e, imate 10 minuta, svako od vas ima 10 minuta za svoje izlaganje i nakon toga ćemo imati raspravu sa članicama i članovima odbora. Stoga počinjem sa, e, počet ćemo sa gospođom Julijom Šram ona je aktivistkinja i blogerica iz e, Njemačke i ima riječ 10 minuta. Um, hello. I am um, the present so sorry. Hello. Yeah. Um, yeah. Now. So um, uh, um So, hi, um, I'm Dobar dan, ja sam Julia Schramm. Ja sam spisateljica, e, bavim se političnom znanošću i radim e, u zakladi Amadeo Antonio. Govorit ću o porukama mržnje i poruka mržnje na internetu. 2015. godina postaje, u ovoj godini postaje sve više jasno to e, digitalni svijet znači za društvo i za društvenu komunikaciju. Jednostavno rečeno, politički diskurs postaje se više više demokratičan. Prije političkim diskursom su vladali institucionalizovani mediji koji su e, ali društveni mediji sada daju riječ marginaliziranim skupinama. Dakle, ovdje imamo svakodnevnu pojavu seksizma ili hashtag aušraj gdje žene svakodnevno mogu razgovarati o seksističkim izljevima što je nešto dobro ali imamo i kontra pojave govor mržnje je jako velika pojava i postaje sve veći problem koji prati e, demokratizaciju političkog diskursa i društvene E, medije. Ovo se predstavlja, dakle, demokratizacija predstavlja i dobru stvar, ali istovremeno ima i svoje veliko naličje. Imamo napise pitanje seksizma i prava žena koji su u današnje doba tehnologije e, jako prisutni. Tu ima više razloga zašto žene sve više i više koriste dakle, društvene medije. Veliki broj žena koje sve više i više koriste e, društvene medije i tu su platforme gdje imamo, kao što je Instagram, gdje su e, gdje 80% su žene korisnice, 88% su žene. Dakle, tu razmjenjuju svoje stavove, o e, menstruaciji, o seksualnom zlostavljanju i raznoraznim temama. Evo i čak jedna od nedavnih tema o žaljenju što su posle majke, a to nisu teme e, o kojima se da, smije raspravati javno, ali to se radi e, na društvenim medijama. Dakle, one koriste društvene medije kako bi mojšle javnu osudu Evo imamo repericu Niki Minaž koja eh, je izložena seksizmu i rasizmu, ali ona koristi društvene medije kako bi upravo zaobišla te, eh, ta ograničenja koja društvo nameće i kako bismo jako pojednostavili stvari, veliki broj muškaraca ne voli eh, to kako se žene organiziraju na internetu i što se uopće organiziraju i ne sviđa se muškarcima što žene baš briga za mišljenje muškaraca o tome svemu. I tu sad nastupa ovaj govor mržnje. Mizoginija i antifeminičke skupine se pojavljuju i napadaju napose žene koje dolaze pod svjetlo reflektora, koje su uspješne i tako dalje. Jedan notornih primjera je primjer eh, Gamergate to je referenca na skandal Watergate i u takvom čemu stalno se dobiva ta riječ gate. U svakom slučaju stvari je ovdje imamo mladu ženu koja je napravila uspješnu igru o depresiji, dobija dobre komentare i onda imamo njenog višeg eh, eh, dečka gdje piše da je ona varalica i da spava sa eh, novinarima kako bi dobila dobre komentare. U nekoliko dana ta njegova osveta, kampanja osvete je posla jedna od najgorih e, skandala društvenim, na društvenim medijima. U biti tu imamo novu pojavu gdje se e, ljudi obrušavaju na žene. Ja se nadam da ovdje možete pročitati što je napisano. Uzela sam četiri primjera kako biste vidjeli E, puni zamah tog, te Dakle, Queen je mladi dizajner, mlada dizajnerica koja je dizajnirala tu uspješnu igru i evo, Wikipedia je uzela to kao primjer za e, mizoginiju. Evo ovdje vidimo što je e, uokvireno e, da ima čak i datum kad bi ona trebala umrijeti, kada se želi da ona umre. Dakle, to je od toga je već prošlo godinu dana i vidimo to ima i drugih primjera. Druga žena, Brijana Vu, je morala otići iz svog doma jer je bila izvrgnuta doksingu. Objasnit ću kasnije što je to. I tu imamo e, osobu koja se zove Kevin Dobson. To je osoba koja je napala tu osobu koja, koja, koja kritizira seksizam i općenito gamersku industriju, koja je jako uspješna žena i tu kaže dakle da znamo gdje živiš, znam gdje živiš, ovo zatamljeno je njena adresa, dakle kaže da će ubiti nju i roditelje i a u zadnjem ovom dijelu piše uh, lodaću e, GTA igricu samo kako bih mogao e, udarati žene. Dakle, ovo su sad neki primjeri koje vam mogu prikazati, neke ove najgnjusnije stvari nisam, nisam naravno ovdje predstavljala. Ovo dakle čista mizoginija i koordinirani su napadi ovdje protiv određenih žena iz razloga koji su prvenstveno povezani za mizoginijom. Dakle, veliki broj žena koji su se našle u sličnim situacijama e, tijekom korištenja društvenih medija, dakle žene koje dolaze do moći, jačaju i reakcija na to je govor mržnje. Dakle, potrebno je razgovarati o seksizmu, o mizogini, o seksualnom maltretiranju. Dakle, međutim, sve to sada teme koje su zatajene, no moramo o tome razgovarati žene su izvrgnute puno više maltretiranju nego muškarci, crnci više nego bijelci, homoseksualci više su izvrgnuti maltretiranju od heteroseksualaca i tako dalje. Dakle, seksizam je nešto što govori o ravnoteži moći u društvu. Što više, dakle, potrebno je djelovati i to na globalnoj razini. Govor mržnje Stoga moramo razlikovati od mobbinga, dakle maltretiranja na internetu i shitstorma takozvanog. Dakle, cybermobbing je nešto o čemu može svako biti izvrgnut. Mobbing, maltretiranje, to odgovara određenom kontekstu, konkretnom kontekstu u kojem e, određene osobe su izložene maltretiranju od drugih. koncentrirana velika količina govora mržnje, odnosno mobbing, e, može ishoditi takzvanim shitstormom koji je njemačka riječ, ali se koristi ne samo u njemačkom kontekstu. Što više, psiholozi kažu da ovo online maltretiranje e, može izazvati PTSP. Isto poput, isto kao, odnosno slično kao i silovanje, što može uslijediti nakon silovanja ili e, provaljivanja u dom. Dakle, taj takozvani doxing, a to je objavljivanje osobnih podataka neke žene, dakle broj, e, osobni broj, OIB, e, bankovni podaci i tako dalje. Tu imamo i osjetnički porno materijali, dakle to je objavljivanje, e, na primjer, uzmo primjer e, bivšeg momka kojem djevojka objavi, e, pošalje porukom svoju obnaženu sliku i onda nakon prekida taj bivši dečko to objavi i onda je ona izvrgnuta ruganju, maltretiranju i tako dalje. To je nešto što je jako učinkovito za E, ponižavanje žena i veliki broj žena koje odustaju uopće od političke aktivnosti i aktivizma zbog ovakve vrste govora mržnje. Dakle, govor mržnje i mizoginija su problemi s kojim se susreće na internetu i mora se boriti protiv njih, ali kako? Pa kao prvo, cenzura i dodatno i nadzor e, interneta neće riješiti problem. Normalno je da e, e, Ljudi napadaju žene i djevojke jer misle da je E, društva, u do da se ženama svakako neće pomoći. Borba protiv govora mržnje ima različite oblike, neki su legitimni, ali većina govora mržnje treba, e, treba se suočiti s tim e, i to rade građansko društvo i određene organizacije koje su djelomično financirane. Taj govor mržnje treba, treba mu se suprotstaviti politički organizacijama, a ne zabranama osim ovog očitog brisanja i blokiranja treba izraditi kontraargumentaciju i to je najbolji način da se bori protiv ove mržnje na društvenim medijima. Zatim borba protiv ovoga je nešto što je jako veliko fenomen da nekolicina organizacija jedva mogu se nositi s tim osobito kada se radi o raspravama koje vodi ideologija, a ne neznanje, jer neznanje se može poraziti činjenicama i znanjem, ali ideologija ne. Nužno je razviti strategiju za borbu protiv e, govora mržnje. Naravno, obrazovanje je obavezno sve obrazovne ustanove moraju govoriti o mizoginiji i govoru mržnje i iznositi progresivne ideje. Stoga, kada se govori o borbi protiv e, govora mržnje i mizoginije, barem u ovom kontekstu o kojem govorimo ovdje, dakle nužno je financirati inicijative koje se bore protiv online, e, protiv e, govora mržnje i mizoginije Jer ovo je jako mal sektor i nekolicina samo ljudi se njime bavi. E, europske inicijative trebaju pomoći da se razbiju stereotipi u školskoj, školskoj populaciji, obuka mladih e, na europskoj razini da se valjano nose sa govorom mržnje i diskriminacijom na internetu. Mm, najčešće policija i relevantne institucije su pretrpane i u najvećem broju slučaja slučajeva kažu ljudima da se skinu s interneta, a to baš i nije e, alternativa u 2015. godini. Naravno, podrška borbi protiv antiseksizma na europskoj razini je jako važna, osobito kada se radi o online fenomenima, jer to je glavna, glavna bojišnica i tu bitku treba sad voditi. Eto, toliko od mene, Najpša hvala na pozornosti i e, s veseljem ću sudjelovati u daljnjoj raspravi. Muchas gracias, señora Ram. Ahora tiene... Hvala, gospođo Šram. A sada riječ ima gospođa Berge. Ona je poduzetnica specijalizirana uh, za područje socijalnih mreža. Izvolite. Aja. Yes. Uh, first I would like uh, to thank you, Madam Chair. Najprije se želim zahvaliti, gospođo predsjedateljice, na ovoj mogućnosti koju ste mi dali da govorim pred svima vama i želim se zahvaliti Konstans koja me pozvala na ovaj sastanak. Budući da dolazim iz Francuske, ja ću govoriti na francuskom. Donc je poursuis euh, euh, en français euh, Dakle, kao što sam rekla, nastavljam na francuskom. Prvo što mi se čini zaista ključnim kada govorimo o ravnopravnosti između žena i muškaraca je cijela bitka koja nam je preostala, koju moramo voditi za teritorijem. Dakle, jednakost među spolovima se može rezimirati borbom za teritorijem kojeg moraju još zadobiti žene. A naročito kada govorimo o javnom teritoriju u kojem još uvijek e, dominiraju muškarci. Žene tradicionalno su uvijek bile ograničene na ona područja Ovdje imam samo dva primjera, naravno pokušavam unijeti malo i humora u ove slajdove jer tu možemo vidjeti zapravo da su žene najčešće ograničavane na e, takozvanu domaću sferu odnosno na kuću i a muškarci su imali svoje mjesto u javnoj sferi to smo vidjeli i na prethodnim slajdovima. U metrou, na primjer, dosta kampanja je vođeno o tome na koji način e, žene moraju pronaći svoje mjesto u e, javnom prijevozu, to naročito vidimo u Francuskoj i u određenim kvartovima gdje e, su muškarci fizički najprisutniji, a žene se smatraju nelegitimne u na takvim područjima. Dakle, to su pitanja koja se otvaraju naročito u nekim kvartovima u Francuskoj i E, htjeli bismo da žena se ne mora više skrivati iza e, vela odnosno iza nekih marama koje je čine zapravo nevidljivom. Kao što ste i vi malo prije rekli, postoji sada jedna nova bitka koju žene vode u tom, e, u toj javnoj sferi, a ta javna sfera se tiče i interneta. Ovdje ja govorim o dva identiteta, imamo digitalnu sferu gdje postoji mogućnost izražavanja, medijskog izražavanja, isto tako i putem društvenih e, mreža i blogova, a isto tako postoji mogućnost oblikovanja e, mišljenja javnog mjenja što može danas predstavljati i većinsko mišljenje. Mislim da ćete i vi, kolegice, govoriti o tome u ime Ciskoa da tu postoji i nova gospodarska sfera koja je pokretač e, po pitanju inovacija, ali isto tako i po pitanju novog načina organiziranja i strukturiranja e, društvenih odnosa, e, naročito onih koji možemo vidjeti na primjer na poslu. Dakle, mi pokušavamo razmotriti ove dvije skupine, dakle digitalnu skupinu i gospodarsku skupinu i vidjeti da li još uvijek tu postoje stereotipi vezani uz spolove i da li se one ideje i stereotipi koji su vezani uz podjelu e, sfera na mušku i žensku i dalje postoje ili se mijenjaju. Ja sada ne želim ni na koji način minimizirati poteškoće koje postoje. Vi ste dosta govorili o svim tim pitanjima, ali se želim usredotočiti na prilike koje su pred nama. Ne znam jeste li vi primijetili ovu naslovnicu Newsweeka o kojoj se dosta govorilo e, žene iz Silicon Valley-a, dakle Newsweek je htio na neki način e, ilustrirati e, upad žena u Silicon Valley i kao što vidite ova naslovnica je E, takva da vrijeđa žene što nam pokazuje da još uvijek postoju stereotipi i u digitalnoj sferi te da i tu postoje nejednakosti između spolova naročito vezano uz informatički jezik gdje postoji nejednakost e, i po pitanju plaća i po pitanju toga da žene nisu toliko prisutne u ovoj sferi, a e, naročito zbog toga što ne odabiru taj put kada e, počinju studirati. U Francuskoj, na primjer, imamo samo 10% žena koje rade kao e, informatičari ili općenito u digitalnoj sferi. Ali prilike za to postoje i što sam internet pruža razne mogućnosti. E, internet e, ruši granice. Internet je prostor koji nije organiziran na vertikalan način, već na horizontalan način i omogućava nam e, takozvani ulazak, prodor u taj prostor, naročito to omogućava za žene, one koje su već dugo isključene iz svih sfera moći. E, u Europskom parlamentu je bilo dosta rasprava o neutralnosti interneta, ali u samom DNK interneta postoji to načelo neutralnosti i jednakosti. Kako sada iskoristiti te prilike koje su pred nama i pretvoriti ono što se nalazi u e, digitalnom DNA za e, šansu koja stoji za žene. Kako žene to mogu iskoristiti kako bi se borili protiv stereotipa koji su još uvijek prisutni. Dakle, mi se moramo boriti protiv toga i Također se moramo boriti protiv eh, dobro poznatog sindroma, a to a taj sindrom je naglašen eh, i kroz internet, a to je činjenica da u eh, informatičkim poslovima zapravo postoji rodni sindrom prevarnika. I svaki put kada se žena nađe u informatičkoj sferi ima dojam da se ne nalazi na svom mjestu jer se nalazi u sferi u kojoj dominiraju intelektualno i fizički muškarci. To je sindrom koji je zaista prisutan i koji je jak. E, postoje inicijative koje se vode u Francuskoj, e, Girzintek na primjer, e, i tu sudjeluju žene pokušavamo stvoriti jednu novu kritičnu masu koja će pružiti primjer za buduće generacije kako bi se mogli boriti protiv ovog sindroma jer budući da se radi o sindromu to znači da e, ga se možemo i riješiti što je dosta optimistično također ako uzmemo za primjer primjer tvrtke B, vidimo da postoje nove inicijative koje se rađaju i ko, prilike koje se pružaju onima koji su do sada bili isključeni iz ove sfere. Ono što se danas dešava za poduzeće Uber je nešto što će se sutra dešavati i za druga poduzeća i to će omogućiti bolju borbu protiv E, nejednakosti. U primjeru Ubera je ovo zaista očigledno. Ako pogledate sve te žene koje e, postaje, koje počinju raditi za Uber kao vozači, one postaju poduzetnice i samim tim koriste te nove prilike koje im pružaju nove tehnologije. Dakle, na brži način i na održiviji i masivni način možete ući u onaj krug koji je do sad nažalost za vas bio zatvoren. I želim se nadovezati na ono o čemu smo govorili malo čas, a to je pitanje obrazovanja. Želim ovdje samo e, citirati izvršnu direktoricu UN, e, naroda koja je žena i koja je govorila o učenju informatičkih kodova. Ako ne pomognemo ženama da pristupe novim tehnologijama, onda im e, nećemo e, njihov po dominantno mjesto u 21. stoljeću. Dakle, to je izazov za tradicionalno obrazovanje. Moramo e, tražiti da i žene budu uključene u e, informatičku obuku kako bi mogle sudjelovati u cijelosti u, ovim, u ovom novom dobu e, u digitalnom dobu i kako bi zaista u potpunosti integrirale taj e, način korištenja e, informatičkog jezika u digitalnom dobu. Dakle, od e, ranog, ranih, rane mladosti žene zaista moraju biti uključene u to. Moramo učiniti da sve zemlje, bez obzira na to jesu li razvijene ili su u razvoju, žene budu uključene u e, obrazovanje i obuku o informatičkim e, instrumentima jer to e, nije samo neki pomoćni instrument, to je nešto čime se koristimo svakodnevno, te to treba biti uključeno u opće obrazovanje svih žena. To će omogućiti ženama da sudjeluju u ovoj novoj sferi, digitalnoj sferi, E, jer ta sfera im pruža tu priliku, a pruža im priliku i borbe protiv stereotipa kroz obuku i kroz učenje informatičkih e, e, kodova koji postoje. Jedino na taj način će žene zaista postići ravnopravnost koju žele postići između muškaraca i žene. Hvala. Muchas gracias, señora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 Ja nemam nikakve slajdove, tako da ćete mene morati slušati. E, Gospodin uvaženi zastupnici, u ime koja vam se želim zahvaliti što ste mi pružili mogućnost da govorim, da vam se danas obratim. Glede ove ključne teme koja mi se... Evo, govorit ću o ovoj ključnoj temi koja mi se osobno tiče, ali evo, ovome govorim... E, skrušeno imajući na umu e, ovu veliku migracijsku krizu koja se danas do, dešava. Ne, I imam na umu žene koje e, su uključene u migracije. Neću početi s sa statistikama, već jer raspolažete s njima, no kao tvrtka reću ću vam da je Cisco u 11. mjesecu 2014. objavio svoje statističke podatke i 85% e, tehničkog osoblja u našem poduzeću su muškarci. Kada se radi o upraviteljima, menadžerima, ima ih samo 19%, e, samo 19% su žene. Ako ćete se ičega sjetiti e, iz današnje rasprave, evo imamo tri stvari, dakle tri elementa. Žene su važne naravno. Tehnologija može pomoći ženama. I treće, muškarci moraju sudjelovati u rješenju. Muškarci moraju sudjelovati u tome. I čućete dosta onoga što su već rekle dvije prethodne govornice. Kao što je Marion Wright Edelman jednom rekla, ako vam se ne dopada svijet, onda ga trebate promijeniti. Imate obvezu, dame i gospodo, da ga izmijenite. Dakle, raditi zajedno će ne samo riješiti ove izazove, već će polučiti plodovima. Mi smo posudili zemlju od svoje djece i krajnje vrijeme da im je vratimo i da stvorimo svijet o kojem smo sanjali za njih Dakle, moja vizija jeste i ono čemu težim je jako uzdignuto e, gospodarstvo kratica ši SHE. Dakle, ovo je mogućnost da se inovira. To znači veći protok ideja, inovacije i veći, veće mogućnosti razvoja. Tehnologija je ključna ono što je potrebno da se više, veći broj žena osposobi da se uhvati u košta sa stvarima i tvrsto primi bika za rogove je tehnologija upravo i treba, ih, treba im omogućiti da se da to rade. Treba stvoriti platforme za ovo ši gospodarstvo. Zamislite da rušimo kulturne barijere posredstvom e, ši platforme. Dopustite da vam kažem što bi ta platforma ši mogla napraviti. Dakle, evo možemo razgovarati o tehnologiji kao o onome što omogućuje žena u digitalnom svijetu. Platforma otvornog koda može biti ključnog, od ključnog značaja za ovu našu platformu. Tehnologija u lancu, isto tako, blockchain tehnologija. Možemo imati aplikacije programskog sučelja, API, i open source tehnologija jeste jedna od ključnih za to. U biti, ove vrste konstrukata nam mogu omogućiti da stvorimo takve platforme otvornog koda. Žene, žene iz cijelog svijeta mogu zajedno učiti, naučiti i jačati jedna drugu. Sve to posredstvom interneta, pametnih telefona, tableta. Postoji veliki broj starta poduzeća, veliki broj koji rade e, na e, obrazovanju. Obrazovanje od ključnog značaja. I to je omogućeno zahvaljujući internetu, dakle tvrtke poput XPRIZE to rade. Evo, zamislite da možete e, koristiti, ostaviti u E, nekom izgubljenom selu napunjen tablet i samo djeca znaju kako, kako ga uključiti. Ali onda bi se mogli učiti međusobno i to je primjer onoga što bi se moglo napraviti s takvom ši platformom gdje bi tehnologija bila ta koja bi jačala položaj žena. U biti može se čak koristiti taj blockchaining za transakcije i ne bi bilo tradicionalnih eh, bankovnih računa, ne bi uopće bile važne geografske, političke ili kulturne granice. Ono što ja zamišljam jest internet za žene, internet žena. Možete li tako što zamisliti? Tehnološke kompanije i one koje se ne bave tehnologijom trebaju žene. Žene su te koje već na cijelom internetu pokreću tako što to je već rečeno, one su započele sa teksting, e, porukama, elektronskim shoppingom i drugim stvarima. Dakle, tehnologije se i dalje razvijaju i utiču na naše živote i radnicima su potrebne nove vještine kako bi uspjeli. Mogućnosti zapošljavanja su tri puta veće u svijetu tehnologije nego u drugim sektorima. Ritam promjena je sve brži i eksponencijalan je za sve nas. Danas svi moramo biti neustrašivi. Neustrašivi moramo prevazići te e, prepreke. Svjetsko stanovništvo iznosi 7,3 milijarde stanovnika, a očekuje se do proječa 2024. da, da nas bude 8 milijardi. A žena je 51% u svjetskom gospodarstvu no često se ne obazire na žene u vrijeme krize, što je nevjerojatno, jer ono što radimo u digitalnom društvu 21. stoljeća, dakle, zanemarujemo toliko stanovništvo kao eventualni mogući katalizator za promjene, to je nevjerojatno i što više i to je i tragično. Rodna jednakost često je iznimno važna stvar Rodna jednakost je od temeljnog značaja za ta pitanja. Nemojte podcjenjivati utjecaj kulture, medija i obrazovanja kao pokretača promjena. Jednostavno rečeno, ako to ne možete vidjeti, onda to ne možete ni postati. Dakle, bilo bi mi jednostavno govoriti o tehnologiji, ali dopustite sada da pređem na jednu drugu stvar. O organizacijskim promjenama. Organizacijske i kulturne promjene u organizacijama su puno teže u Cisku imamo e, Cisko muškarci za inkluziju. To je dakle obveza da muškarci traže žene kao saveznike i da žene traže suradnju s muškarcima. Dakle, idemo tamo gdje nitko nije išao još u Cisku. Očekujemo da Cisco Men for Inclusion bude nešto što će pomoći muškarcama i ženama u Cisku, da se pokrenu nove inovacije, i da to predstavlja novi izvor gospodarskog rasta za našu tvrtku i to će, to će biti mjerljivo. Treba će nam pet godina upiti da to napravimo. Ono što želimo od toga jeste da se stvore nove mogućnosti za žene što se tiče rekrutiranja, navlačenja i zapošljavanja, jačanje i bolji rajere za žene i isto tako ćemo polučiti rezultate za CISKO. I jedan od izazova za nas jeste da zadržimo talentirane pojedince. Jer jednom kada zaposlite nekoga treba ga zadržati, kao što je Catherine Ashcroft e, iz e, Nacionalnog centra za žene i informacijske tehnologije u SAD-u rekla, stručnjakinje nisu neprijatelji muškaraca i krivac jeste subjektivno društvo u kojem svi živimo. Moramo djelovati zajedno. Dakle, zaključno ću vam, evo, za zaključak ću vam dati za domaći rad. To je devet preporuka, to je mojih devet preporuka za vas. Neke su i već predstavljene. Znate, mimo onog strukturnog majčinskog, e, očinskog i drugog. E, govorimo o prvoj stvari. Treba implementirati medijsku kampanju koja se pokazuje da muškarci se zalažu za žene, da postanu lideri. E, treba napraviti jedan film ili nešto slično. Evo, tu imam jedan primjer kojem dam, ovdje ima jedna žena u Francuskoj koja govori o poduzetnicama u SAD u Europi. Treće, pokazati žene, lidere u obrazovanju, školama. Imamo nevjerojatne poduzetnice i druge koje treba pokazati u našem obrazovnom sustavu. Uopće ne stavljam naglasak na njih. Evo, u SAD-u jednom muzeju jedna žena je e, u muzeju za tehnologiju govori se o, o tim ženama i rečeno je da je vrijeme da se prizna uloga žena u stvaranju onog velikog računala Enijak. Netko je pitao, a tko su ove ostale žene? Govorilo je da su to statisti ili manekeni. Ne bismo smjeli govoriti o ženama kao o manekenima jer su od ključnog značaja. Zatim, četiri treba misli govoriti o Nobelovkama, zatim treba naći primjere žena gdje, gdje su žene radile i surađivale s muškarcima na najviše razini. Šesto, žene e, žene koje poučavaju jedne druge na visko razine obrazovanje i u poduzećima. Sedam, e, poticati educiranje vještina jednom kad zađete u karijeru Evo zamislite sad kada ste u 30. 40. 50. što tada ako se želite baviti tehnološkim znanostima? recimo da nikad nije kasno. Ili da je to kampanja nazvana nikad nije kasno. Osmo, poticati kampanje i panele stručnjaka gdje su e, koje su miješanog sastava, dakle ne samo žene ili ne samo muškarci. I deveto, podržavati e, žene poduzetnice Dakle, učinimo sve ovo. Jer žene kada im se pružava mogućnosti, onda će uspjevati. I to je budućnost, i to je internet žena za žene. Mogućnosti su bezgranične. Ima li ikakva plemen, ikakav razlog kojeg se možemo sjetiti da pozovemo muškarce da postanu naši saveznici. Zar ne bismo mogli ostvariti razinu gdje će biti 50-50, dakle pola-pola muškaraca i žena. Ovdje neću čak ni govoriti o nestalim ženama u jako siromašnim zemljama koji umiru jer ne raspolažu adekvatnim lijekovima. Dakle, možemo mi to. Europa raspolaže svim mogućnostima da vodi, da bude čelnica u svijetu i djelujemo, možemo djelovati odmah sada. Hvala. Hvala vam, gospođo Monroe. Hvala našim gošćama. Mislim da ste nam vrlo jasno pokazali koji su izazovi pred nama. u ovom trenutku i zato i mi u ovom otporu pokušavamo ostvariti rodnu jednakost između muškaraca i žena i jednakost mogućnosti, jednakost e, mogućnosti razvoja i napredovanja. Sve su to vrlo važna pitanja. A sada ću dati riječ izvjestiteljici, gospođi Reintke. Od nje ćemo čuti njezine glavne ideje, koje želi uključiti u svoj izvještaj. A nakon toga ćemo čuti e, mišljenje ostalih izvjestiteljica izvjestitelja u sjeni. Hvala. Želim se zahvaliti svim govornicima jer zaista je sve ovo što ste nam rekli bilo zanimljivo, uravnoteženo i pokazali ste nam u više različitih primjera kolika je dimenzija ovog osnaživanja žena u digitalnom dobu. To nam pokazuje samo koji je temelj za ovo izvješće i temu o kojoj raspravljamo, jer mi se svi slažemo s onim što ste i vi rekli, digitalizacija s kojom se suočavamo danas je na neki način izmijenila društvo u više načina, tu postoji i pozitivni i negativni E, učinci, a ako imamo jednake mogućnosti i ako internet koristimo kao demokratsku platformu, kao što ste i vi to rekli, gospođo Šram, kako bismo stvorili raznoliku demokratsku sferu, kao što ste i vi rekli, gospođo Moro, ali isto tako i priliku za nove poslovne mogućnosti, jer i tržište rada se mijenja. To ste vi rekli, gospođo Međije, A moramo vidjeti i koje opasnosti i rizici postoje, a to je nasilje nad ženama. Moramo vidjeti koje korak Europske unija može poduzeti kako bi se borila protiv tih problema koji nastaju, e, koji su zapravo kroz internet je nasilje nad ženama na neki način i E, još veće. Mislim da je ovo pravi trenutak e, da razgovaramo o toj temi jer e, smo na početku onog što komisija naziva digitalnom agendom te ćemo imati dosta inicijativa kroz koje ćemo moći poduprijeti održivo digitaliziranje našeg društva ali ponovno sama agenda za digitaliziranje digitalnu ravnopravnost e, nije uključena u e, cjelokupnu agendu o e, digitalnom dobu i moramo vidjeti kako žene uključiti u ovo. To je ono što mi želimo učiniti u ovom odboru za prava žena i moramo reći da ravnopravnost među spolovima mora biti prioritetna kako bi uključila zaista žene u ovu sferu. Ja želim samo naglasiti par područja o kojima ste i vi manje više govorili, ali ja se temeljim na radnom dokumentu kojeg smo e, izradili u kojem govorimo o demokraciji, jednakosti, pitanju obrazovanja i pristupa tržištu rada kao i pitanju održivog gospodarskog razvoja i na kraju nasilja nad ženama. To je dakle struktura kroz koju možemo govoriti o ovoj temi, ali kao izvjestiteljica e, i, i nakon što sam čula ova vaša izlaganja, jako mi je drago što ću moći uključiti i neke druge točke za strukturiranje ovog izvješća. Kao što smo rekli, e, sam digitalno doba, doba je velika prilika za sve nas. Možemo koristiti ga kao e, platformu koja će dati veću moć ženama, naročito onim marginaliziranim grupama jer 51% svjetskog stanovništva predstavljaju žene i one zaslužuju demokratski pristup internetu koji će im, moći, koji će im omogućiti e, preuzimanje e, veće moći, naročito u informatičkom sektoru. Vi ste rekli 85% osoba koje rade u ovom sektoru su muškarci, a to je e, naročito e, po naročito negativna informacija s obzirom da znamo da će u ovom sektoru se osnovati nova radna mjesta, a postoji velika nezaposlenost e, među ženama i to bi trebala biti prilika koju žene moraju iskoristiti svake godine. 120 e, tisuća radnih mjesta se otvaraju u ovom sektoru i moramo vidjeti na koji način e, možemo pomoći ženama da budu uključene u njega. Također postoji i problem e, podzastupljenosti žena u sektoru e, informatičkom sektoru u kojem se donose odluke, dakle u izvršnim odborima, u velikim poduzećima. Samo 3% žena je uključeno u ove odbore i e, stoga se moramo zaista posebno osvrnuti na ovaj informatički sektor i vidjeti na koji način možemo motivirati žene. Vi ste dali dosta dobrih e, primjera e, za to, ali ne samo informatički sektor, već cijelo tržište rada će biti e, će biti na neki način pogođeno digitalizacijom, zanimanja će i nestati, neka radna mjesta će biti zatvorena i to će također utjecati na e, zaposlenost žena. Gospođa Beržije je govorila o primjeru tvrtke Uber. Tu se uzimaju u obzir i pitanja radnih uvjeta, zastupljenosti radnika u, na ovom digitaliziranom tržištu, ali također znamo da je komisija predložila strategiju o boljoj uravnoteženosti između poslovnog i privatnog života, te stoga digitalno tržište može zaista pružiti ogromne prilike ženama koje imaju i druge obveze, e, obiteljske obveze i može im pomoći u pronalaženju bolje ravnoteže. Naravno, obrazovanje je ključno u svemu ovome i tu se ne postavlja pitanje kako uključiti veći broj žena u to obrazovanje, već isto tako na koji način usmjeriti pitanja digitalne sfere u cjelokupno obrazovanje, kako ga integrirati u škole i na sveučilišta, jer je to nešto što se tiče cijelog društva. A kada razmatramo održiv gospodarski razvoj, sasvim jasno je rečeno da moramo diversificirati gospodarstvo kako bi ono bilo održivije, a za to su nam potrebne ne samo žene već i druge skupine društva koje moraju biti zastupljene na tržištu rada jer će svi oni sudjelovati u izmenama našeg društva u narednim godinama. Stoga moramo vidjeti kako pronaći financijska sredstva za to uz Junckerov plan e, o investicijama moramo vidjeti kako će ta sredstva biti raspoređena, a možda će biti raspoređena po kriterijima koje će uzeti u obzir zastupljenost žena i drugih skupina u onim tvrtkama koje će onda dobiti financijska sredstva. Također moramo razmotriti e, dobre primjere mladih poduzetnica koje su već dosta učinile e, i, i postigle i mislim da se zaista te osobe moraju e, prikazati u lijepom svjetlu, njihov uspjeh je značajan u ovim e, sektorima u kojima je teško postići uspjeh za žene. Također moramo govoriti o nasilju nad ženama, o tome govorim u izvješću, moramo pokazati da postoji problem sa govorom mržnje, e, zlostavljanjem žena, da se internet koristi kao platforma za nasilje nad ženama, da se na taj način jačaju e, stereotipi koji postoje u našem društvu i moramo koristiti internet kao instrument za borbu protiv toga. Ovdje sada razmišljam i o primjeru prijedlogu za bolje obrazovanje e, policijskih snaga, e, ali moramo ići i dalje od toga, kao što ste i vi rekli na samom početku, moramo e, vidjeti kako žene mogu iskazati solidarnost kroz umrežavanje i kako žene mogu biti protusnaga tim antifeminističkim napadima. I na europskoj razini mi moramo podržavati ovakve mreže mladih e, žena i starih žena, jer nikada nije kasno za aktiviranje na internetu i e, na taj način ćemo imati tu protusnagu. Dakle, dosta sam sada već govorila, e, naravno rado ću čuti i druge ideje kolega kako bismo mogli uobličiti ovo izvješće i radujem se našoj budućoj raspravi, e, nadam se sa vama, ali isto tako i sa drugim predstavnicima civilnog društva i udruženjima koja su aktivna na ovom području, sa sindikatima i drugima možemo imati zaista bogatu raspravu. Sada kada komisija radi na digitalnoj agendi, možemo vidjeti kako u Europskoj uniji možemo oblikovati program za digitalizaciju e, u digitalizaciju i kako žene mogu sudjelovati u tome. Hvala vam, a sada otvaramo e, raspravu sa predstavnicima političkih e, klubova. E, gospođa Legrip ima riječ u ime kluba zastupnika europskih pučana. Merci, madame la Najprej hvala predsjedavajuća. Moje red da se iskreno zahvalim trima govornicama Sva izlaganja su bila iznimno zanimljiva i mislim da oni od nas koji nisu stigli nazočiti ovom sastanku da će im biti jako žao jer su propustili nešto iznimno zanimljivo. Naravno, mogu to nadoknaditi jer su svi ovi naši sastanci u Europskom parlamentu eh, objavljuju i snimaju posredstvom interneta, web streaminga. Dakle, slažem svim onim što je rečeno i što ste vas tri predstavile. Jako mi je bilo drago također i čuti ove velike i glavne ideje naše izvjestiteljice koja je napravila jako precizno izlaganje protkano željom da se naše rasprave i razmišljanja dinamiziraju i to sve da naslutiti jako pozitivan razvoj stvari. Imam jedno pitanje, međutim. E, htio čuti u kojoj mjeri digitalno razdoblje, a ovdje se vraćam na sam naslov, dakle naše rasprave jačanje žena u digitalnom dobu, dakle ova revolucija, ova treća industrijska revolucija, do koje mjere bi ona mogla biti prava revolucija koja će omogućiti ženama i djevoj, žene i djevojke da u potpunosti dođu do svih svojih punih prava i da u potpunosti zauzmu svoje puno mjesto u društvu i da se konačno, u konačnosti dođe do jednakosti između dva spola. Jer e, ne možemo ne konstatirati da su prethodne revolucije izazvale veliku štetu, a česta žrtva toga svega su bile e, žene. No u ovoj revoluciji ne smijemo e, propustiti vlak, to je ono o čemu je govorila i gospođa Berže, dakle moramo Eh, iskoristiti priliku i kada je riječ o političkoj i gospodarskoj emancipaciji moramo poraditi na tome. Imali smo evo, recentne primjere arapskog proljeća gdje se može raspravljati koliko hoćemo korak naprijed, je to bio korak naprijed ili nazad, ali tu se vidi do koje mjere su djevojke i žene koristile digitalne medije i instrumente. Dakle, ovo je prvi put da se to tako dogodilo čak i ovaj put e, i za vrijeme i nažalost izuzetno kratke iranske revolucije. Dakle, što se tiče gospodarske emancipacije, znamo do koje mjere u afričkim zemljama, zahvaljujući portablima, e, mobilnim e, telefonima, internetu, žene mogu izaći iz siromaštva, početi se organizirati, raspitivati, dobivati informacije, bolje prodavati svoje proizvode. Dakle, to je jako dobar instrument za zemlje u razvoju. Dakle, mislim da je od ključnog značaja da u potpunosti iskoristimo sve te pružene, sve te postojeće mogućnosti. Sve tri i naša izvjestiteljica stavili ste naglasak eh, na značaj obrazovanja i potpuno se slažem s vama, to je ključnog značaja tu je ovaj aspekt e, samopouzdanja. Mislim da je to od iznimnog značaja za žene moje generacije. To je u potpunosti očigledna stvar, ali isto i za naše kćeri. Ja sam majka troje djece, dvije djevojke i vidim koja je razlika između e, prisvajanja tog digitalnog e, svijeta. Uopće ne želim reći da su djevojčice manje aktivne, često su jako aktivne, ali na drugačiji način. I čini mi se da i među ovim najmlađim naraštajima postoji seksualiziran ili spolno određen način na koji ćemo si, orijentiran način na koji ćemo si prisvajati taj e, svijet. Djevojke su više na društvenim medijima, i tu imamo razne mišljenja koji prožmaju cijeli svijet, pa obuhvataju cijeli svijet. Tu sudjeluju mlade žene i djevojke i to je nešto što izgleda da u potpunosti zadovoljava želje potrebe mladih generacija, mladih žena i djevojaka. No ovdje se govori o nečem što treba još produbiti. Treba ići u osvajanje teritorija mjesta moći. To treba raditi u poduzećima, treba doći do tog osvajanja moći, odnosno utjecaja u samom procesu stvaranja novog svijeta. Jer mi nismo isključivo potrošači u ovim novim prostorima, novim aktivnostima, već trebamo postati dionici da ih mi same oblikujemo, gradimo, da ih izrađujemo cigu po cigu, da se tako slikovito izrazim, dakle ne smijemo biti samo e, korisnice, iako smo dovitljive i učinkovite korisnice. Dakle, eto, ja mislim da je sigurno obrazovanje to koje će nam omogućiti da pređemo taj prag. E, vi ste spominjali networking, dakle umrežavanje i druge načine treba isticati uspješne žene, djevojke, znanstvenice, u prošlosti također. Istina je da je iznenađujuće što je našim obrazovnim sustavima teško u skoroj povijesti naći žene koje su bilo od velikog utjecaja e, u osvajanju i u tehnološkoj, informatičkoj e, konstrukciji svijeta. Dakle, treba ih pokazati i ukazati na njih. Trebamo nastaviti velikim korakom, raditi na tom samopouzdanju i boriti se protiv onog simptoma varalice kod djevojaka i žena. Žena općenito koje god uzrasta bila. Dakle, toliko od mene. Evo, veselim se budućem radu i najljepša hvala što ste e, došli i sudjelovali u našem današnjem radu. Hvala vam, gospođo Grip. A sada u ime socijalista, izvjestiteljica u sjeni sam ja, tako da je zapravo sada na meni red. Evo ja ću u dvije minute samo zahvaliti našim uh, gošćama Želim zahvaliti i izvjestiteljici. Mislim da je vrlo opsežno obuhvatila sve teme koje nas u ovom trenutku brinu. I kada govorimo o e, osnaživanju žena u digitalnom dobu, zapravo govorimo o dvije važne teme. Prvo je izjednačavanje mogućnosti u tom sektoru, a druga stvar je korištenje, razvoj i mogućnost poduzimanja mjera koje će potaknuti veće, sudjelovanje žena. Kad je riječ o pristupu, mislim da je jako važno za strateški plan za integraciju za 2015. na kojem trenutačno radi Europska komisija, da se uključe neke od ovih stvari. To je, na primjer, podrška poduzetničkim organizacijama i socijalnim organizacijama koje se bave upravo tim temama i s druge strane smatram da je važno govoriti i o razvoju i provedbi strukturnih fondova kako bi se osiguralo da sve to dođe do, do svih teritorija. Tu ponajprije mislim na žene koje žive u ruralnom području. Svi znamo koliko poteškoća imaju ljudi koji žive u ruralnom e, području, koliko im je teško doći do e, novih tehnologija. I zbog toga u okviru e, programa koji se financiraju strukturnim e, fondovima i koji se bave ruralnim područjima smatram da bi se trebalo koncentrirati i na tu temu i osigurati e, dodatne mogućnosti za žene koje žive u ruralnom području kako bi imale iste prilike kao i žene koje žive u gradovima. Naravno to je sve u skladu sa svime onime što je rekla izvjestiteljica i gospođa Legrip. I sada dajem Mm, riječ gospođi Verger koja je izvjestiteljica u sjeni iz kluba zastupnika Liberala. Hvala vam. Hvala i našim gošćama na vrlo zanimljivim e, izlaganjima. Bili smo na konferenciji u Ženevi e, ove godine i vrlo je zanimljivo ono što ste rekli o panelima e, u kojima sjede samo muškarci. Mislim da ih je bilo jedno 15 ili čak 18 na toj konferenciji. Svi su bili muškarci. I jedna od tema koja mi je bila vrlo interesantna je Bangladeš. Tamo su digitalizirali sve e, vladine programe. Tako da možete stupiti u kontakt sa njihovom vladom e, putem e, interneta. Tako da jako su puno uložili u infrastrukturu i u vrlo izoliranim selima, dakle dali su e, nekome tablet, ta, tablet i solarni panel. Tako da tko god, recimo, jedna osoba bi dobila taj tablet i solarni panel, tako da ako netko, recimo, mora obaviti nešto u banci, sve se to može učiniti preko interneta. I ta jedna osoba, znači, pomaže svima u selu. Mi u Europi smo malo sumnjičavi prema tome tko sve vidi naše podatke ako radimo takve stvari online. No, mm, postoji jako puno toga što se može učiniti e, preko interneta i neke stvari funkcioniraju bolje od drugih, ovisno dakle o tome čime se bavite. I mislim da neki od nas se ne bave internetom koliko neki drugi. Bile su mi zanimljive fotografije koje ste pokazali, uh, fotografije žena u 1950-ima, žena u kuhinji. I mislim da smo ostvarili jako veliki napredak kad je riječ o uključivanju žena. I jezik koji je bio prihvatljiv u 50-ima, ja sam bila tinejdžerka u 60-ima, i mi smo tada govorili ovo nije prihvatljivo. I to je sve prošlo, dakle, iz, prešlo iz svakodnevnih situacija i zapravo ljudi su uh, otkrili kako nastaviti s uvredama i u online svijetu. Sigurna sam da svi mi koristimo Twitter ili Facebook. I ja dobivam jako puno uvreda na Twitteru i ja smatram, ja na to gledam kao da sam recimo u pubu i pristupim i skupina pijanaca i, tako da u principu ne reagiram na to, ali sam i tekako svjesna da to doista može naštetiti. I mislim da tu obrazovanje ima jako veliku ulogu. I obrazovanje zapravo pokušava dostići razvoj tehnologije, u školama se uče činjenice i brojke, a to nam ne treba zato što brojke i činjenice su nam dostupne na internetu, a mi moramo našu djecu učiti kako odgovarati na pitanja i moramo znati pravilno postaviti pitanja. Tako da obrazovanje sektor obrazovanja ima jako veliku ulogu i još jako puno posla pred njima. Zatim, jako je puno posla i za ljude koji upravljaju platformama poput Twittera ili e, Facebooka. Oni također imaju veliku ulogu zato što moraju izvještavati, zaustavljati, brisati. zato se žene moraju osnažiti i potaknuti da um, izvijeste i prijave takve slučajeve kako bi kompanije mogle reagirati. Kako ćemo potaknuti potpuno sudjelovanje žena na internetu? To je recimo nešto o čemu treba razgovarati. U poduzetništvu još uvijek postoji ogroman rodni jaz, pogotovo recimo u području programiranja i u cijelom tehničkom dijelu priče. I pitam se zašto to ženama nije interesantno. Možda to ima nekakve veze i sa biologijom žena i to je nešto što nikada ne priznajemo. Mi smo jednostavno drugačije od, od muškaraca i problemima pristupamo na drugačiji način. Žene vole raditi sa drugim ženama, vole raditi u grupi, a muškarcima je draže raditi satima sami za računalom, a ženama ipak više odgovara socijalna interakcija. Tako da tvrtke koje zapošljavaju um, u tom sektoru možda moraju malo razmisliti o svojem radnom okruženju. Prije nekoliko godina sam posjetila Google u Dublinu i tamo to izgledalo kao da sam otišla u e, igraonicu. Imali su jako puno prostora za ljude da sjednu, da razgovaraju, da se druže. Sve je bilo šareno stvarno su se koncentrirali na to da okruženje bude ugodno i muškarcima i ženama za rad. Tako da i radno okruženje je nešto čemu treba posvetiti više pažnje. Propisi koje smo donijeli u e, parlamentu, neki od propisa su bili vrlo štetni za žene, na primjer propisi o PDV-u u kojima smo rekli da se PDV mora plaćati tamo gdje je obavljen posao. I znam da to nije problem samo u Ujedinjenoj kraljevini, ali jako puno poduzetnica, malih poduzetnica koje pišu knjigu, e, dakle imaju vrlo male online trgovine iz svoje spavače sobe uglavnom i mm, stvarno im je stvarno ih je ovaj propis teško pogodio. I te žene nastoje kombinirati e, svoj normalan život sa svojim vrlo malim, vrlo malom tvrtkom koja uglavnom posluje preko interneta. Bojim se da smo im takvim propisima stvarno naštetili i morali bismo malo više paziti na to. E, najmanje tvrtke, tvrtke, su uglavnom tvrtke koje e, vode žene. I Monique vaš citat ako vam se ne sviđa svijet promijenite ga moj tata je govorio nemojte se ljutiti već se aktivirajte tako da stvari koje nas muče stvari koje pogađaju žene diljem svijeta protiv toga stvarno trebamo biti aktivni te su brojke strašne, čak i u slučaju Siska. Ja sam od uvijek smatrala da je Sisko vrlo progresivna i napredna tvrtka. No, najveći neprijatelj je zapravo sustav i moramo vidjeti na koji način možemo promijeniti sustav. Ja sam sigurna da svi ti menadžeri, meni je drago da su oni dobili posao, ali moramo pogledati kako riješiti tu razliku u e, osoblju razliku između muškaraca i žena koji se zapošljavaju moramo vidjeti na koji način e, imenujemo e, zaposlenike i vidjeti na koji način žene i muškarci mogu najbolje raditi ili pokušati odgovoriti na pitanje što zaustavlja žene što ih sprječava da više sudjeluju u digitalnom razvoju. I bojim se da neke od tih stvari nas ponekad vraćaju u 1950. Hvala vam svima na vašim doprinosima i veselim se radu sa izvjestiteljicom na ovom izvještaju. Hvala, gospođo overder A na kraju riječ ima gospođa Morvaj. Najljepša hvala. Ako dopustite, govorit ću mađarski. Kolegice zastupnice su govorile sve 8 do 10 minuta. Ja sam se jučer javila za riječ, jednu minutu i odmah sam bila izložena napadu zbog toga. Tako da se nadam da me ovaj put nećete diskriminirati. Htjela bih da mi govornice odgovore na sljedeću temu. Odnos između majčinstva i interneta. Koji je razvoj te veze? Zašto vam o tome govorim? Samo jednom je spomenuto majčinstvo. Prva govornica je to spomenula. Naime, to je iznimna, divna stvar o kojoj se može čatati preko interneta, a žene koje ne žele biti majke ili koje žale zbog svog majčinstva mogu otići na društvene mreže, na forume i o tome razgovarati. Ja sam po struci pravnica i najviše se bavim pravima žena i zlostavljanjem djece. Želim vam sad ovom prigodom reći da činjenica što netko žali što je majka ili roditelj te da ta osoba svoje žaljenje izražava na internetu pa to nije ništa drugo nego zloporaba položaj djeteta ili djece i, i oni koji će s drugima stupiti u kontakt internetskim putem e, i govoriti drugima da žale što su postali roditelji, pa njima treba pomoći. Naravno imamo muškarce koji napadaju žene i često se to svede na problem u vezi djece. Evo ja sam osobno majka već 25 godina nikada zatim zbog toga nisam poželila. Istina je da majčinstvo podrazumijeva jako teške trenutke i često smo kao roditelji, kao majke izolirane. To može biti teško za neke žene i to je jako teško za žene koje imaju jako malu djecu. I internet je taj koji vam može naravno pomoći pomoći da se ta isključenost, izoliranost žena smanji, umanji. Žene mogu i raditi preko interneta. Uostalom to vrijedi za muškarce, za očeve. I očevi mogu raditi preko interneta, stupiti u kontakt sa svojim e, poslodavcem. Dakle, internet doista može pomoći žene kako bi stupile na tržište rada. I na taj način biti manje izolirane u svom majčinstvu i mišljenje društvo može preko interneta postati pozitivno, ali naravno to može imati i negativne posljedice ponekad. Jer kada se susrećemo E, s prijateljima u živo, to je puno bolje nego u, na virtualnom, virtualnom svijetu. Zatim, i kulturni život je jako važan. Evo, možemo otići, posjet, obići muzej e, online. Dakle, evo, žena s malim djetetom e, ne može otići do muzeja, ali preko interneta to može napraviti. Evo, to je može pomoći Naravno, moguće je da žena upadne u krizu zbog svog majčinstva, ali tad joj treba pomoći. Treba pomoći i majci i djetetu. Ali ne treba žaliti. Zbog toga što smo postali majka. Ako se takvo što počne osjećati, onda treba tražiti pomoć, jer u suprotnom je to tu dolazi do opasnosti zlostavljanja djeteta i to želim inzistirati na tome i pitati sve tri govornice, dakle da mi objasne da li misle da internet može pomoći ženama koje imaju djecu, dakle kako pomoći ženama, kako ih obučiti. Evo mi u Mađarskoj, na primjer, imamo jedan sustav pomoći, jednu mrežu žena koje mogu pomoći drugima u slučaju da se nađu u problemima. Imam još jedno pitanje, ako mi dopuštate, starije žene, da li postoji opasnost izolacije za starije osobe? Jer te osobe kada su išle u školu tada ni kompjutori niti internet nisu postojali. Dakle, kako pomoći starim osobama da im se omogući pristup internetu i da budu manje usamljeni, manje izdvojeni, izolirani. Da li bi se moglo evo, osmisliti neko društvo za to? Hvala, gospođa Jala. Htjeli ste se javiti za riječ, imate dvije minute. jer moramo ostaviti malo vremena i za odgovore. dakle molim vas da budete kratki. Žao mi je što nisam mogla ranije stići, ali htjela bih postaviti jedno pitanje. Svi znamo da digitalna tehnologija mm, se koristi, ima svoje dobre i loše strane. To nam je svima jasno. A moja pitanja su sljedeća. Što mislite o e, famoznim kolaborativnim platformama koje su se u nekim trenucima pojavile kao rješenja problema a opet s druge strane ne funkcioniraju zbog toga što nedostaju zakonodavni okviri znači pogoršavaju se radni uvjeti i stvaraju dodatne probleme to je prvo a drugo kakve ćemo mogućnosti imati za uspostavu transverzalne odredbe, dakle imamo europske programe za evaluaciju učinka digitalne tehnologije u životu e, žena. Govori se o sadržajima, o nasilju, objavi e, privatnih podataka i na koji način učiniti žene pismenima opismeniti žena. Mi uglavnom, mi žene, pogotovo možda malo starije, e, se ne uspijevamo tako brzo uključiti u tehnologiju, ali naravno na tome treba raditi. Hvala vam, gospođo Ajala. Evo, imamo osam minuta. Tako da vas molim da vrlo sažeto učinite. Objasnite. Dakle, reći ću vam kako mi funkcioniramo u parlamentu. Uglavnom dobivamo po jednu minutu da se očitujemo o nekoj temi. Meni je žao što nemamo više vremena, ali znate da moramo završiti u 12.30. Naravno, ako nam želite kasnije poslati neke komentare pismenim putem, mi ćemo to proslijediti svim članovima i članicama odbora. Hvala vam. Znači prvo o, riječ ima gospođa Šram. Ich werde in Deutsch antworten, um ein bisschen äh, flexibler darauf zu reagieren als... Govorit ću njemački kako bih äh, mogla spontanije reagirati nego tijekom izlaganja. Hvala na ovoj mogućnosti. Dakle, u biti mislim da uglavnom znamo što treba napraviti. Dakle, kako pomoći ženama u ovom digital, ovo digitalno doba i staviti im na raspolaganje potrebna sredstva. Ne znam da li sam dobro dakle, shvatila vaše pitanje. Kako uključiti starije žene? Jeste li to pitali? To je ono što ja vidim i što mogu konstatirati. Donkle, e, žene si kažu da jednom kada djeca odu iz doma, tada si kažu da se mogu baciti na internet, e, ako dopustite ovaj izraz. Dakle, da, to je potpuno legitimno i to je, to, je jedno, pa, to je njihovo pravo, ali hoću reći da je to jedan vid diskursa u društvenim medijima koji je jako raz, raširen. I zato hoću posegnuti za ovim ekstremnim vidom, dakle, objasniti to, zato sam posegnuo za ovim e, ekstremnim primjerima i pokazao da ima i žena kojima, kojima je teško, teško pada to majčinstvo. Also es mag ja vielleicht daran liegen, dass äh, die Studie von Regarding Motherhood aus Israel kommt, aber das ist ihre Sache. Ähm, ich denke, dass... Možda i činjenica što ta studija dolazi iz Izraela može objasniti neke stvari, ali dobro, to je sad drugo, drugo pitanje. Mislim da je u potpunosti normalno da se E, tako ne govori o majkama, o ženama, ali ih se ne smije izolirati i ne smije ih isključiti iz socijalnih medija. To čine društveni mediji i moramo ih zaštititi Hvala vam. Sada gospođa Berge. Evo ja ću jako kratko odgovoriti na ovo prvo pitanje o odnosu između majčinstva i interneta. Dakle, ja bih spomenula odnos e, roditeljstva i interneta, jer ovdje govorimo o jednakosti između muškaraca i žena, tako da mislim da se to u potpunosti tiče i muškaraca i pomoć koji im može dakle, pružiti internet e, u tom roditeljstvu. Spominjali smo malo prije i arapsko proljeće. Tada se smatrao da e, internet postaje jedan nevjerojatno živ, izvanredan prostor koji omogućuje pristup e, demokraciji. Tada se glorificirao internet koji je postao ključni akter demokracija. Danas se dolazi do suprotnog ekstrema gdje se govori da e, govor mužnje koji, mržnje koji se propagiraju internetom, onda taj instrument koji je internet e, krivimo. Pa instrument ostaje instrument i on je taj koji moramo ovladati i njegovim sadržajima ovladati. Ja ovdje nisam da ocjenjujem, osuđujem, okrivljujem bilo kakvu ženu koja se govori ono što misli na društvenim mrežama, što više mislim da e, sama činjenica da se može izraziti, da pomaže da se bore protiv izoliranosti koju mogu proživjeti i proživljavati tijekom trudnoće ili kasnije i bilo da se radi o ženama i muškarcima. Dakle, ja tu ne bi govorila o zloporabi kao što ste vi to uradili, već bi govorila E, o mogućnostima to, koje to pruža u borbi protiv izoliranosti, a to ste i sami rekli za starije osobe i sve ono što smo mi sve tri govorili o potrebi pristupa obrazovanju od najranijeg e, uzrasta, a isto vrijedi i za one koji su najudaljeniji pristupu internetu, a to su starije osobe no koje sve više i više počinju bivati aktivne na internetu, odnosno ovladavati njim. Drugo pitanje koje se postavlja tiče se kolaborativnog gospodarstva ono što sam izvorno govorila je da internet obnavlja naš odnos prema radu. Internet taj koji će omogućiti razvoj rada, koji će omogućiti da ne budemo samo nečiji zaposlenici, već i da se opustimo u poduzetništvo i to isto vrijedi i za žene. A Ono što mene zanima jest odnos prema radu, a ne status status zaposlene osobe. Evo, stvarno ću biti kratka. Dakle, što se tiče e, privatnog e, života, dakle, za razliku onoga što je rekao, evo, sam Mark Zuckerberg je rekao da je privatni život e, nešto što je u zagradama u, današnjem životu i e, taj život ne treba više ni štititi. Ja mislim suprotno od njega i postoji veliki broj aktera u digitalnom svijetu i jest nešto što se ne slažu s njim. Dakle, mislimo da je ova privatna sfera nešto što je iznimno važno i treba je zaštiti i očuvati i to se ne tiče samo e, žena, već e, puno, to je puno opširnije pitanje, moramo biti svi jako oprezni i naš eh, privatni život može biti komercijaliziran i ovdje mislim na konkretno neke eh, dionike digitalnog svijeta. Eh, dakle, moramo se paziti i ovo sve se nadovezuje na ulogu obrazovanja u, o digitalnom svijetu i dostup, odnosno informiranost o tome svemu. Dakle, naš osobni život je nešto treba zaštititi i moramo i internet ne smije dakle ukinuti naš e, osobni život što više suprotno tome. Hvala vam i na kraju gospođa Morrow. Hvala e, kolegici iz Mađarske. Želim samo posljednje o čemu ste govorili. Možemo li koristiti internet kako bi bio koristan e, roditeljima, djeci i starim ljudima? Odgovor je da. Može, imamo primjere zapravo, ja sam bila u Butanu gdje smo govorili o korištenju interneta kako bi osnovali centre za, u kojima bi se nalazile majke, djeca ili stariji gdje bi učili o nekim posebnim temama. Dakle, to se može koristiti i za najbolje E, kao primjer najboljih praksi. Dakle, internet se može koristiti i za okupljanje ljudi u svrhe obuke. U ovom slučaju žena, djece i stariji. Dakle, to treba postojati i o tome se treba govoriti kao primjeru, naročito kada govorimo o svim onim pitanjima koje smo spominjali ranije. Još jedan primjer je sljedeći. Ako ste žena koja radi, imate djecu, možete imati fleksibilno radno vrijeme i raditi e, i e, dok ste kod kuće. To je ono što e, postoji kod nas. Ne morate svaki put doći u ured i raditi i možete to tako postoji i u IBM-u. Dakle, žena koja e, radi može sebi e, urediti i uredi doma, tako da može imati fleksibilno radno vrijeme i nema obvezu dolaska e, na radno mjesto. Posljednje što želim reći je nešto što je strukturne prirode, Zapravo svi želimo zajamčiti kada govorimo o materinstvu, roditeljstvu i djecama da svi budu uključeni u e, rješenje kada imamo na primjer porodiljni dopust, da taj porodiljni dopust bude i za žene i muškarce, ali da istovremeno kada se vrate na posao nemaju dojam da su nešto propustili, da zapravo imaju pravo i na unapređenje jer je to jako bitno za mentalno govoreći je bitno za njih. Dakle, kao što sam rekla, e, mogu se osnovati centri e, u kojima bi se obučavale djeca, žene i stariji ljudi putem interneta, dakle to može služiti kao instrument. Hvala. Hvala. I na kraju rasprave mm, dajem riječ na dvije minute izvjestiteljici dvije minute. Meni ne treba zapravo niti dvije minute, želim se zahvaliti samo svim e, govornicama koje su zaista održale zanimljive govore. Ovo je naravno samo početna točka 22.10. ćemo održati jednu konferenciju na ovu temu. To organizira naš klub zastupnika, ali svi su naravno pozvani, mogu sudjelovati. Također želimo organizirati i večeru. Pozvani su svi oni koje zanima ova tema. Dobit ćete naravno pozivnicu za to i evo još jednom se želim zahvaliti na sudjelovanju i nadam se da će i naša sljedeća rasprava biti plodonosna. Hvala. Se interrumpe la eh, Ovime prekidamo sastanak i nastavljamo popodne u 3 sata.